Hello dobar dan. Uh, počet ćemo s usvajanjem dnevnog reda. Ako nema prigovora, usvajamo ga. Isto tako pozdravljam povjerenicu Bulc. Uh, došli ste kako biste nam rekli najnovije vijesti o uh, tome što se događa u ICAO vezano uz Korsiju. Kao što znamo već postoji prijedlog vijeće komisije za odluku vijeća o stajalištu Europske unije u ICAO vezano uz tu temu. Poslali smo vam dva dopisa i Članovi ovog odbora će sasvim sigurno imati puno pitanja, tako da neću više vam oduzimati vrijeme, već ću vam odmah dati riječ. Izvolite. Thank you very much. Respected members of Hvala. Uvaženi e, zastupnici, e, zadovoljstvo mi je i čast ponovno vam se obratiti u ovome domu. Dekarbonizacija zrakoplovstva sasvim sigurno je jedan od glavnih prioriteta Junkerove komisije od prvog dana i očekujem da će tako i ostati e, i da će to tako biti ne samo u mandatu ove e, komisije, već e, i nakon izbora mi želimo ostvariti ciljeve Pariškog sporazuma. Da bismo ih ostvarili, e, želimo nepovratnu promjenu kako bismo ostvarili e, krajnji cilj, a to je e, vizija nultih emisija do 2050. godine. To je isto tako i cilj naše dugoročne strategije za smanjenje emisija, a tu strategiju usvojit ćemo krajem ovog mjeseca. E, pritom se nećemo samo baviti sektorom prijevoza, već cjelokupnim gospodarstvom Europske unije. Tako da se ne postavlja e, pitanje više hoće li se to ostvariti, već kako. Kad je riječ o zrakoplovstvu, to je važan sektor i za gospodarstvo e, Europske unije, ali i ključni, ključno sredstvo prijevoza E, rast u zrakoplovstvu također osigurava e, sve više radnih mjesta za Europsku uniju, a također e, doprinosi regionalnom razvoju tako što privlači gospodarske djelatnosti i investicije. Ali rast sam po sebi nije cilj u sektoru zrakoplovstva e, postoje određene eksternalije koje ne možemo izbjeći i zanemariti. Izravne emisije zrakoplovstva e, odgovorne su za otprilike 3% ukupnih emisija Europske unije, više od 2% globalnih emisija i emisije iz zrakoplovstva su uključene u sustav trgovanja emisijama Europske unije od 2012. E, godine. Pritom smo uspjeli uspješno smanjiti ugljični otisak u tom sektoru. Operativne mjere poput modernizacije i poboljšavanja tehnologije za upravljanje zračnim prometom, e, procedure i sustavi također dovode do smanjenja emisija. Osim toga, zahvaljujući novim e, tehnologijama e, proizvodnje zrakoplova, zahvaljujući čišćem gorivu i obnovi flote s vremenom, danas emisije su 40% niže po kilometru nego 1992. godine. Kao što znate, Korsija je prva, prvi globalni program za sektor zrakoplovstva. On se nadovezuje na Pariški sporazum, a također se nadovezuje na strategiju za zrakoplovstvo kao i na Europsku strategiju za mobilnost s niskom razinom emisija. tu se naglašava važnost postojanja ambicioznog sporazuma kako bismo se nosili s međunarodnim emisijama e, u zrakoplovstvu. Ja sam imala tu čast da sam bila u Montrealu kada je e, postignut taj sporazum. Danas Europska komisija, države članice i vi naporno radite kako bi se zadržao okolišni integritet Korsije. Stoga smo velik naglasak stavili na financijsku i tehničku pomoć kako bismo državama pomogle da implementiraju taj program e, trenutno imamo tri projekta čija je ukupna vrijednost 17 milijuna eura. Sve države članice su se dobrovoljno javile da bi sudjelovale u pilot e, fazi Korsije putem Bratislavske deklaracije. Širom svijeta 76 država se javilo, što je od pri, gotovo 76% međunarodne zrakoplovne aktivnosti. Trebamo zajednički aktivno raditi kako bismo pripomogli povećanju broja sudionika. Indija će primjerice primijeniti MRV sustav Korsije, što je vrlo pozitivan signal. Međutim, činjenica je da e, Korsija ne ostvaruje e, sve e, europske ambicije u nekim aspektima i dalje postoje određene nesigurnosti vezane uz e, djelotvornost Korsije. Ali samo sustav ETS neće biti dostatan da se učinkovito pozabavimo problemom globalnih emisija iz sektora zrakoplovstva, čak i ako bude ambiciozni. Stoga trebamo iskoristiti ovu mogućnost. U protivnom e, ćemo na neki način e, poništiti e, godine i godine rada. Jedna mjera ne isključuje drugu i stoga vas pozivam da radite u tom duhu. Korsija se revidira svake tri godine i može se revidirati i poboljšati prije isteka pilot faze. Europska unija će tražiti čvrste i djelotvorna pravila globalni konsenzus oko Korsije i dalje dosta krha, kao što sam rekla. Ja sam sudjelovala u završnim e, raspravama u lipnju ove godine i uvjeravam vas da su e, brojne zemlje i dalje mm, e, oklijevaju prihvatiti ovu mjeru jer je doživljavaju kao prijetnju suverenitetu te prepreku razvoju zrakoplovstva. Europska unija mora, mora nastaviti s time da naglašava da želi sudjelovati u Korsiji kako bi stvorila zamah u provedbi. Bilo kakve zadrške vezane uz korsiju e, mogu dovesti u pitanje cijeli multilateralni proces i već postignuti napredak. I zato trebamo voditi svojim primjerom i e, već ove godine provesti MRV korsiju. E, Kao što znate i dalje traju rasprave vezane uz prihvatljivu neutralizaciju i kriterije za održivost za prihvatljiva goriva. E, kakav utjecaj će Europa imati u tim raspravama e, ako povučemo potporu e, Korsiji. Najbolji način da popravimo Korsiju tako da i dalje utječemo na njezinu strukturu unutar i a Prijedlog komisije za stajalište Unije u odgovoru na dopis vezan uz Korsiju je potpuno u skladu s našom direktivom ETS i dalje doduše postoje određene razlike između Korsije i ETS-a. Kada se usvoje svi korsini instrumenti u IKU, komisija će provesti dubinsku procjenu programa te napraviti, te predstaviti izvješće su zakonodavcima. Europska unija će odlučiti na temelju tog izvješća kako provesti korsiju te koja pravila primijeniti na letove unutar europskog gospodarskog prostora. Uvjerena sam da možemo naći da iskombiniramo korsiju i ETS e na način da to bude dosljedno našim e, obvezama u okviru Pariškog sporazuma, a da pritom ne ugrozimo napori kao e, vezane uz iznalaženje globalnog rješenja. E, uvažena predsjednica ovog odbora, uvaženi eurozastupnici, europski e, građani bi trebali moći putovati e, avionima, a da pritom ostavljaju minimalni otisak. Zato treba reći da je naš cilj jednostavan. Smanjiti emisije CO2 iz zrakoplovstva. Tu nema sumnje. Da bismo to ostvarili, imamo dvije zadaće postići naj, najambiciozniji mogući sporazum u okviru e, ICAO-a e, sa što većim brojem država članica koje će ga prihvatiti, a da pritom ne dovedemo u pitanje ETS za zrakoplovstvo. Kada se usvoje korsini instrumenti u ICAO, komisija će provesti dubinsku ocjenu programa te predstaviti izvješće su zakonodavcima. Stoga vas pozdrav, pozivam da podup poduprete ovaj proces kako bismo zajednički se mogli pobrinuti da zrakoplovstvo postane e, zelenije na kontrolirani i održivi način. Hvala. Hvala vam povjerenice na prezentaciji. E, sada ćemo imati prvi krug pitanja i komentara. Gospođa Gerling je prva. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala povjerenice na prezentaciji. Imam nekoliko dosta jednostavnih komentara i pitanja. Slažem se s vama i ovaj odbor i parlament su se složili s idejom da Europa mora biti uzor drugima. I mislim da smo u tome i uspjeli možda se ne slažemo u tome što ja mislim da bismo trebali i dalje biti uzor drugima, što znači da trebamo inzistirati na stvarnoj ambiciji u okviru ovog programa Korsija. Mislim da zapravo nitko u parlamentu e, je nije skrivao da mi to zapravo baš i ne, ne mislimo da je to najbolji način, ali uvijek smo pristajali na to, ali uvijek smo jasno i uvijek nam je sve bilo jasno. Sada su mi stvari manje jasne nakon vaše prezentacije jer ste rekli da, da se Korsija nadovezuje na paričku strategiju. Ja se ne slažem s vama. Mislim da to nije točno, jer naše pariške obveze se ne mogu ostvariti putem Korsije. Međutim, nakon toga ste rekli da e, to nije dovoljno dobro i da ga trebamo poboljšati. Pa mi nije baš e, jasno kamo mislite da će nas odvesti Korsija. Ovaj odbor je odgovoran za klimatske promjene i djelovanje u tom području i samim time bih htjela reći da ste u krivu i mislim da mi nećemo ostvariti naše obveze putem e, programa. Ali kao što sam rekla, mi vas ipak podržavamo. Ono što ne razumijem je na koji način možemo biti u poziciji da vi nam kaž, ti kažete da ne bismo trebali iznijeti zadršku do 1.12. Ako to ne napravimo, onda moramo prihvatiti okolišne mjere unutar Korsije, a ne možemo učiniti korak dalje. Drugim riječima, time odustajemo od našeg ETS-a e za zrakoplovstvo. Mislim da je jasno da stvari idu u tom smjeru i vi niste rekli da tome nije tako. Tako da vas molim još jednom da nam objasnite zašto, s obzirom na dvojbe koje ste i sami istaknuli, vezane uz program Korsija, a odnose se i na okolična pitanja, zašto ne biste i nadalje ohrabrivali zadršku? A prošli tjedan ste rekli da mi kao Unija imamo drugačiji pravni status, ali unatoč tome možemo izniti zadršku i ja mislim da bismo mi to trebali i napraviti. Stoga vas molim da jasno kažete zašto to ne bismo trebali učiniti. Jer moram reći prema mom nedavnom iskustvu, nedavno smo otputovali u Kinu, i kada smo razgovarali o Korsi smijali su nas i rečeno nam je pa mi ništa ne radimo. Nedavno sam otišla i u London na jedno događanje, puno sam razgovarala sa zrakoplovnim prijevoznicima i bilo je sasvim jasno da je apsolutna namjera svih koji su uključeni u to je to da se pobrinu da e, Europska unija ne iznese zadršku vezanu uz e, e, europski ETS. Stoga me zanima zašto mislite da to ne trebamo učiniti do 1.12. Hvala, gospodin Dans. E, hvala, hvala što ste iznijeli svoje mišljenje. Dakle, ja se slažem sa velikim brojem onoga što ste rekli, pogotovo vezano uz razinu ambicije u Korsiji, za koju svi znamo da nije, nije dovoljna da bismo stvarili e, pariške ciljeve, ali slažem se i s e, ovim, onim što ste rekli da parlament treba pokazati najveću razinu ambicije vezanu uz klimu. Tu u podlozi je vrlo jasno načelo. Revizija koju će napraviti ka komisija, mi ne bismo trebali anticipirati rezultat te revizije. Stoga mislim da je zadrška potrebna. Malo sam ipak zbunjen jer imao sam osjećaj da vi e, predlažete zadršku, ali možda sam zapravo to potpuno krivo shvatio. Imam dva pitanja. Slažem se da je e, zadrška potrebna. Možete li pojasniti svoje stajalište o tome? A drugo, zašto čekati do zadnjeg trenutka vezano uz ovu temu? Prvi 12. će uskoro doći, veliki je pritisak iz industrije da se odluke o zadrškama odgađaju do trenutka kada ih je nemoguće primijeniti i toga se ja i bojim. Um, um, je li logistički uopće moguće s obzirom na vremenske rokove da se ta zadrška u e, vijeću i ratificira na vrijeme? Hvala. Hvala, gospodin Demismaker. Da, gospodine Eichhout. E, fundamentalno pitanje ovih pitanje Znači, budući da su ovo fundamentalna pitanja, mi bih htjeli čuti odgovor prije nego što nastavimo, jer već postoji e, pismo vezano uz to neslaganje. Tako da me zanima e, što je s tim, jer ako očekujete da će komisija e, napraviti stajalište do 1.12., mislim mi moramo znati odgovor na to pitanje prije nego što nastavimo. Naravno, ako želite možete postaviti e, drugo pitanje u odnosu na kolege koje su se već javile, jer nisam sigurna da ćemo čuti e, samo jedno pitanje, ali e, ako gospodin Demes makar se želi javiti, a nakon toga ću dati povjerenici priliku da odgovori na postavljena pitanja. Gospodine Demesmaker, želite li postaviti pitanje nakon što čujemo odgovor povjerenice ili želite postaviti pitanje sada? Prije bih e, sačekao odgovor povjerenice, jer je to doista fundamentalno pitanje. Dakle, i gospodin makar želi čuti vaš odgovor, pa onda možda da započnemo s e, odgovor na to pitanje, onda nastavljamo s pitanjima. Sad moram jako pažljivo birati riječi jer smo često o tome razgovarali i kao što sam rekla puno puta usvojili smo naš prijedlog u kojem se jasno kaže da postoje razlike između ETS-a i programa Korsija. Mislim da države članice Europske unije će po, do 1.12. iznijeti svoje neslaganje. Ono što želim reći je da ovaj razgovor nije završen. Mi sudjelujemo u razgovoru s kolegama iz klime, s vama iz parlamenta i pažljivo pratimo analize koje su napravljene kako bismo E, nastavili uz dovoljnu razinu pouzdanosti dalje s pregovorima. E, studije pokazuju da kad govorimo o razdoblju od 2021. do 35. godine, ETS će na neki način pokriti 956 MT CO2 emisije. Kad je riječ o Korsiji, u kad govorimo o Korsi, u istom periodu bit će obuhvaćeno 2711 MT CO2. I mislim da je to veliki motiv da prihvatimo Korsiju. I razumijem na neki način frustraciju, zato što vjerujemo da imamo bolji sustav e, kojeg svijet želi poduprijeti, ali zagađivanje ne poznaje granice. I za mene je velika motivacija to da pridobijemo ostatak svijeta na svoju stranu i da se osjeti globalni efekt. E, rekli ste da Kina je već sada rekla da se neće pridružiti. Ja bih bila oprezna s takvim izjavama. Indija je imala dvojbe, okljevala je, a sada je napravila vrlo konkretan korak. Ako Kina napravi korak, naravno oni, to, oni će to napraviti svojom, svojom dinamikom, ako Rusija e, ponovno razmotri svoje stajalište, onda mislim da ćemo imati vrlo konkretne razlike, e, rezultate zacrtane na globalnoj razini. Nikad nisam rekla da ćemo mi pristati i preuzeti obveze bez uvjeta. Ono što tražim od parlamenta je da nas podrži do 2021. godine, da vidimo koliko država članica možemo pridobiti na svoju stranu, koliko će država dobrovoljno se priključiti programu. Sada ih ima skoro 90 iz nekih kod administrativnih razloga. Kina je tražila da se e, izbriše s popisa dobrovoljnih e, sudionica. Ja se nadam svejedno da će se vratiti. Nadam se da će se Indija u potpunosti uključiti, pogotovo zato što imaju svoj program vezano s klimu koji se priprema mjesečno. Mi naravno nećemo preuzeti obvezu u svakom slučaju, ali ako postoji nada da dođemo do globalnog, solidnog globalnog sporazuma, globalno ćemo dati doprinos e, borbi protiv klimatskih promjena puno više nego u okviru ETS. Ali mi surađujemo s kolegama iz klime kako bi se uskladila ova dva mehanizma i znam da ćemo vas obavijestiti o svakom pojedinom koraku koji ćemo napraviti ili na koji ćemo se obvezati. Znam za vaše emocije prema ETS-u. Voljela bih kad bismo se mogli izolirati i reći da ćemo, e, ćemo putem našeg modela osigurati čisti zrak za Europu, ali nećemo. Jer ako ne dođe do globalnog sporazuma i globalno preuzetih obveza, zagađenje će doći u europski prostor. Hvala, gospođi povjerenici. Nastavimo s pitanjem. Gospodin Demesmaker. Ja bih najradije na nizozemskom, ukoliko niko nema ništa protiv. Da, shvatio sam već da ste veoma oprezni i da manje više hodate po jajima, da tako kažemo. Čini mi se kao da slušam pročicu iz Delfa. U ovom i drugim odborima često smo pričali upravo o ovom predmetu. Zrakoplovni promet je odgovoran za velik dio dakle, štetnih emisija i u Europi i u svijetu. Radi se o sektoru koji doista igra veliku ulogu u ostvarenju naših ciljeva u pitanju klime. Upravo zbog toga se toliko e, često bavimo tom temom ali devet dana kao rok. Moram reći da me tu komisije i vijeće doista e, e, zapanjuju. Toliko je toga na kocki. Ukoliko do prvog prosinca, dakle, izrazimo rezervu naspram e, Korsije, na neki način će minirati i vlastite ciljeve u smislu ETS-a, okviru ETS-a i to bi doista za Evropsku uniju bio korak u krivom smjeru, to je sigurno. Korsija nam ne daje dostatne garancije za postizanje klimatskih ciljeva. Vi ste govorili da nikakvog angažmana neće biti bez određenih e, uvjeta. Međutim, iz vašeg istupa iščitavam i određenu sumnju. Zbog čega naprosto ne podvučete te crte pod to što ste rekli? Moguće kombinacije korsije i ETS, to mi je zagonetka. Možete li vi to objasniti? Na koji način se te dvije stvari uopće može kombinirati? To je bilo to od mene. Hvala. Da, hvala gospodine predsjedeća, gospođo predsjedeća. Mislim da sam ja jednako zbunjen kao i neki drugi. Proces e, Korsije je kao pokušaj da prođete između Sile i Haribde. Zapravo je to izbor između dva zla. Odlučiti se za Korsiju je jedna mogućnost. No, znamo da to samo po sebi sigurno neće biti ni i izbliza dovoljno za ispunjenje paričkih ciljeva. A e, ne odabrati korsiju i zapravo pokušati to riješiti sami, način da bismo još teže postigli te ciljeve. Dakle, to je veoma, veoma težak izbor. Jedna stvar je sasvim sigurna. Zemlje Europske unije koje su aktivne u okviru e, e, Korsije moraju imati jedinstvenu opoziciju, jedinstveno stajalište i to do 1. prosinca. To treba iskoordinirati i Europska komisija koja mora nastupiti odlučno. Pokazati jasno i glasno neslaganje s time kako se korsija trenutno koristi. Usto postoji rizik da se ETS neće nikad ni koristiti kao sustav paralelno s korsijom. To je ono što je moja dvojba, ja bih rado čuo daljnje razjašnjenja od strane komisije. Druga stvar koju želim reći, akcent stavlja zapravo na zrakoplovni sektor. Međutim, isto tako mislim da tu i političari igraju ulogu od krucijalne važnosti. Jednu stvar doista ne svećam. Zašto e, sektor uporno odbija preuzeti bilo kakvu odgovornost? Oni igraju na kartu naše slabosti da je model samo taj jedan koji jest. Naravno, mogli bismo kao gorivo koristiti i, i e, ulje za kuhanje, međutim, e, to i dalje nije nikakva garancija čiste, čistog zrakoplovstva i e, postiznja ciljeva u budućnosti. Mislim da se radi o jednoj igri u kojoj oni pokazuju apsolutno odsustvo odgovornosti. Ne razumijem zbog čega ne preuzmu više e, odgovornosti. Imamo svakodne 4 milijarde putnika koji putuju zrakoplovima, a to će se u sljedećih 15 godina povećati, podvostručiti na 8 milijardi. Zašto sektor ne preuzme odgovornost? Na svakog putnika po 1 euro, to znači 4 milijarde, sada 8 milijardi za 15 godina, za jedan veliki inovacijski fond, jer jedino rješenje rasta u tom sektoru jest upravo to da počnemo graditi čiste zrakoplove. A to možemo jedino novim tehnologijama koje će donijeti proboj na tom planu, a to pak možemo isključivo inovacijama. To ne mogu financirati samo države. Dio sredstva mora doći iz privatnih izvora, iz privatnog sektora. Dakle, ja apeliram na to da sektor prisilimo da krene odlučnije u tom smjeru i to kažem i komisiji. Razgovarajte s njima, recite im koja je njihova odgovornost i na kraju mi nećemo ispadati toliko slabi kao što ispadamo sada. Hvala, gospodine Eckhart. Hvala, gospođo predsjedovića. hvala, gospođo povjerenice. Možda će ovo biti dosadno, ali mislim da svi u ovom odboru zapravo imaju manje više ista pitanja. Činilo mi se da je situacija prilično jednostavna. Komisija je sagledala dakle sve ovo što je već dovršeno, nešto je već dovršeno, neke stvari su još u tijeku. Ovo što imamo od ovog trenutka ne nudi dovoljno jasnoću po pitanju ekološkog integriteta Korsije ne znamo pravila za offset, to još nije dogovoreno, nemamo točnu definiciju alternativnih goriva, ni to nije definirano. A radi se doista o pravilima koji su odlučujuće važnosti za našu odluku, što s Korsijom. Nemamo ni jasne odredbe o tome hoće li tu biti dakle dovoljno integriteta u ekološkom smislu. A to su doista najvažnije stvari kako bismo znali što ćemo, hoćemo lijete za sve letove ili nešto drugo. A ne znajući te stvari ne možemo donijeti odluku. Dakle, tu mora postojati jedna velika zadrška. Zadrška je na stolu i prijedlog je na stolu. I tu mogu reći još riječ dvije o transparentnosti. imamo formalno dakle e, prije, prijedlog komisije za odluku vijeća koji formalno još nije dakle predložen nije prosjeđen parlamentu znamo da je pitanje e, političke, političkog karaktera. Svi govore o tome, svi šuškaju o tome, no komisija nam ništa ne prosljeđuje u tom smislu. Situacija postaje komična. I to je nešto što e, se brzo mora promijeniti. To je jedna stvar. Druga stvar je sadržaj u redu. Ja sam mislio glavne stvari što se kritika tiče jest zašto tako dugo dakle čekamo bar prijedlog odluke vijeća i zatim e, kaže do 1. prosinca u redu, hajde da pokušamo definirati stajalište Europske unije. Kakav god bude rezultat, moramo znati koje su slabosti. Moramo imati nekoliko dakle smjerova na raspolaganju. Neke zemlje žele, neke zemlje ne. Nisam mislio da ćete krenuti ovim putem, međutim saslušavši vaše odgovore stječem dojam da postoji tekst u kojem stoji stajalište vijeća. Međutim, nakon toga dalje ne kanite ništa. Dakle, tekst je dovršen. 28 zemalja, kao što znamo, vrlo lako formuliraju zajedničko stajalište, to uvijek tako ide, pa će tako i tu, bez jasnih smjernica od strane komisije. Nadao sam se da ćete nam predstaviti neku strategiju, dakle kako ćemo formulirati, kako ćete formulirati stajalište vijeća, obzirom na ozbiljne dvojbe u smislu ekološkog integriteta, znajući da je naš glas veoma moćan u daljnjim pregovorima, a sada Situacija je veoma teška i moram pažljivo s riječima, jer ne znam ni sam što bih zapravo rekao ili učinio. Rezultat koji se čini vjerojatan jest da će Europa biti podijeljena po ovom pitanju i naravno da ćemo ostaviti loš slab dojem u daljnjim pregovorima oko Korsije. A to me doista iznenađuje. Zašto smo mijenjali strategiju? Imamo li mi jedinstveno stajalište? Kako ga formulirati do 1. prosinca? Je li to cilj? i uz sve zadrške koje smo čuli. Mogao bi se nadovezati dakle u krajnjem tijeku još daljim pitanjima, no za sada ću ostati pri ovome jer se radi o, ključnim aspektima. Na, ovo mi je bila prilika da postavite pitanje, nema dodatnih pitanja. Hvala. Sad bih dala riječ gospođi Bulc koja će odgovoriti na ova pitanja. Časna, časni članovi parlamenta slušam vaše komentare i nekako stečen dojam da e, uopće niste bili dio ovog procesa od samog početka do ovog trenutka. Ja sam zbunjena, ja također moram veoma pažljivo birati riječi. Ne znam, sjećate li se da smo zajedno krenuli ovim putem i da smo zajedno prošli taj put. Svaki korak. Jasno je rečeno da smo za razlike da se jasno kaže šta je TS, a šta je Korsija. Doista me zbunjuju vaši komentari, vaše izjave. Kao da živimo u dvije potpuno drukčije dimenzije. A ipak, svaki korak ovog puta hodali smo skupa. Ja sam od samog početka, što se komunikacije tiče, bila veoma jasna. Želimo globalni sporazum, jer će nam to donijeti mnogo bolje rezultate, no isključivo dogovor na razini Europe a sada ne govorimo o rezervacijama zbog toga što govorimo o razlikama. Mm, ne znam jeste li dobili dokumente, jesu li predali na stoli, jeste li ih dobili, jeste li vidjeli što predlažemo, što komisija predlaže, što vijeće predlaže. Eto, to me zbunjuje. Možda da razjasnimo, gledamo li svi u iste dokumente. jer je to jedino što može zaštititi dakle naše zakonodavstvo u pitanju ETS. Imamo dakle prijedlog iz kolovoza vijeća. O tome će se odlučivati. Želim samo podsjetiti na ono što smo već dogovorili. Tražili smo vašu potporu da surađujete s nama, da lobirate koliko god možete vlastitim kanalima da čim više zemalja dobrovoljno pristupi do 2021. Ukoliko se ne slažete s rezultatima pregovora, rekli smo, krenut ćemo korak unatrag i odlučiti ETS ili Korsije. Ali ovo su pregovori i nismo šli na pola puta. A najvažniji dio pregovora odiće će se u ožujku iduće godine. Dio tri točke su dogovorene prošli tjedan. I jedna stvar preostaje za proljetni dio pregovora. Ovo ću reći maksimalno jednostavno. Ja sam protiv toga da se ulože zadrška, ja sam zato da se kristalno jasno kaže da postoje razlike koje su na razini IK. Želim da se točno zna da drugi partneri znaju koji su naši uvjeti za ulaz u ovo, za ulazak u ovo ali ukoliko Europska unija pokaže slabosti, ukoliko Europska unija ne odigra tu vodeću ulogu, vrlo je vjerojatno da se ništa neće ni realizirati. Razlozi mogu biti ovi ili oni. Možemo poći korak unatrag, a možemo isto tako igrati na kartu motivacije. Ja sam za dijalog, ja sam za uvjeravanje, ja sam za to da se jasno pokaže postoje zemlje čiji će aviosektor rasti brže na europski, jer tamo u tim zemljama jača srednja klasa, a upravo su to ljudi koji žele putovati. Znate o kome govorim. O Kini i o Indiji. Upravo zbog toga komisija inzistira na novim tehnologijama. Sufinanciramo i hibridni zrakoplov. Možda uspijemo na neki način izgraditi i zrakoplov koji uopće ne zagađuje pomoću razno raznih inovativnih sustava. Na taj način se možemo uhvatiti u košta s tim izazovima na razini Europe. Znate da pokušavamo smanjiti utjecaj sektora, podržavamo e, vlakove visoke brzine do e, razdaljina od 600 km. I na taj način bismo također mogli smanjiti potrebu za zračnim prometom. No što se tiče dekarbonizacije, programa dekarbonizacije, Želimo se ti s vaše strane potporu u tom smislu kako bismo mogli nastaviti pregovore čvrsto, međutim isto tako s jasnim angažmanom, a taj angažman jest da se postigne sporazum na globalnoj razini. Brojke govore za sebe, statistike govore za sebe. Ako ostanemo sami, ako e, guramo dalje ETS, rezultati će biti znatno slabiji, no u slučaju globalne inicijative i čak i ukoliko neće 100% biti sve u skladu s našim uvjetima. Ono što nam treba jeste vjerodostojnost za daljnji napredak, za daljnji rad na dekarbonizaciji. Ja sam za dekarbonizaciju prometa, prometnog sektora u potpunosti. Mi ćemo i dalje nastaviti inzistirati na tome. Vidjeli ste dakle na razini IMO-a, e nevjerojatne stvari su se dogodile, a sada je aviosektor pred ovim izazovom. Ja želim veću razinu ambicije na kao, a mi ćemo pokušati iskoristiti upravo tu činjenicu kako bismo i kao prinudili na to da i oni krenu. Nadam se da je ovo što imate pred sobom e, e, doista prava informacija. Nadam se da gledamo isti dokument. Eto, to je ono što me zbunjuje. Upravo zato sam rekla da moram biti pažljiva što govorim, jer nisam zapravo razumjela pojedine komentare. Na čemu se ispričavam. Hvala. A sada druga runda pitanja. Gospodin Peterle. Hvala. Hvala i gospođi povjerenici. Doista me veseli razina ambicije komisije u odnosu na emisije iz u zrakoplovnom prometu. Kad govorimo o konferenciji o klimatskim e, promjenama, Svi glavni govornici su rekli dakle da je malo vremena za dekarbonizaciju i da moramo krenuti bržim ritmom ukoliko želimo postići željene rezultate. Mi smo sastanak trilateralne komisije u Ljubljani gdje sam čuo stručnjake koji govore o pravoj e, prometnoj revoluciji u zrakoplovnom prometu. Međutim, zato moramo pojačati aktivnost na čitavom nizu područja. Trebaju nam e, električni zrakoplovi, hibridni zrakoplovi, ali Dekarbonizacija će još mnogo godina ostati jedno veliko otvoreno pitanje, čak i u tom kontekstu. Naravno, pozdravljam mjere koje su pred nama, pozdravljam e, Korsiju. No što se načela e, dragovoljnosti tiče, čini mi se da je to problematično. To bi trebalo trebati, dakle, od 2021. do 2026. Vi ste govorili o čitom nizu različitih procesa. Možda u pogledu tih istih procesa može biti smisleno da se cijela stvar ubrza i da zapravo na neki način sve postane dinamičnije. Ali kako? To bih volio znati. Hvala, gospodin Žervinjo. Hvala. Hvala i gospođi povjerenici. govorite o zbunjenosti, dio toga je zbog vašeg potpuno drugčijeg tona u uvodu i nakon toga u odgovoru na pitanja delegata. U uvodnoj ste prezentaciji govorili o vlastim dvojbama, govorili ste o nestabilnom i dobrovoljnom karakteru sustava. koji je uglavnom uspostavljen dakle na europskoj razini i treba ga poboljšati. Nakon toga čuli smo pitanja delegata. I vi ste rekli, da, da, te europske zemlje će pokušati dakle postići bolje rezultate, međutim nismo vidjeli nikakve činjenice koje e, to potkrijepljuju. E, nije ovo stvar toga što priželjkujemo. Znamo da je Unija ambiciozna po tom pitanju. Imamo mnogo toga u cestovnom prometu, željezničkom prometu i sada dakle zrakoplovni promet. A ni pomorski promet ne može biti iznimka. Ono što nam treba jest veća razina jasnoće, dakle što je alternativa u strateškom smislu. Što ja kao zastupnik u Europskom parlamentu mogu reći svojim biračima, što mogu reći medijima, kod kuće? Kakva jamstva će imati zemlje članice u smislu snažnog zajedničkog stajališta, da ćemo mi tu odigrati vodeću ulogu, da ćemo drugima dati primjer i da ćemo biti sjedinjeni? Primjerice, Sjedinjene države, moje je pitanje, jesu, jesu li nam oni saveznik u čitavom ovom procesu ili ne? Hvala. Gospodin Lize. Hvala. Eh, Hvala, gospođo predsjedniče, gospođo povjerenice. Da, e, vidimo da se tu mnogo toga ne poklapa, imamo, e, dakle, procjenujemo činjenice. A i vi biste mogli, dakle, pročitati što o tome piše e, parlament. Mi smatramo da je sve to slabo i da to je nije na razini, ovo nije ni 20% onoga što želimo kao Europski parlament a o čemu vi govorite zapravo je na neki način ne počeo na činjenica, moramo reći dakle, da neka pravila nisu jasna. U okviru ETS-a pravila su jasna i to funkcionira. Mislim da moramo biti zapravo veoma umjereni u smislu toga kad govorimo o tome što Korsija konkretno e, donosi. Radi se o nečemu što je tek na početku i zato smo u načelu zato. Međutim, ne više od toga nije nam prihvatljivo ukoliko se na bilo koji način ograničavaju naša prava kao e, e, zakonodavac Europske unije. To je prva stvar. Druga stvar, mi taj dokument ni nemamo na raspolaganju. I to je pitanje. Zbog čega e, ga nemamo? Ja ga nisam pročitao. Zašto ga nisam pročitao? Zbog toga ga nisam ni dobio. I ja vas molim da se pobrinite u budućnosti, dakle, da proslijedite sve dokumente kako bismo imali raspravu koja će biti utemeljena na konkretnom tekstu. Jer ovako ne ide. Ja očekujem od vas da se založite za pravni instrument koji dalje daje najbolje moguće i jamstvo da Europska unija može donositi odluke i parlament, naravno kao e, institucija koja su odlučuje i da možemo nastaviti oblikovati budućnost u tom smislu. Ukoliko se govori dakle o, e, rezervacijama, o zadrškama, s jedne strane dakle i o e, razlikama, s druge u redu. To je u redu, međutim moramo znati točno što i kako, ukoliko nemamo na raspolaganju dakle pravi dokument. Ukoliko vi stavite pred nas jedan pravni instrument koji je odgovarajući, to bi do velike mjere dakle smilo naše dvojbe. I e, mogu samo reći ono s čime se slažu i mnogi drugi, da nam trebaju dodatne mjere odnosu na Korsiju kako bismo ispunili ono što smo preuzeli na sebe u okviru Pariškog sporazuma. I doista molim vas da porazgovarate sa zemljama članicama brzo i činjenično. Ukoliko do prvog prosinca ne dobijemo dakle konkretan pravni instrument, dakle da je Europska unija ima slobodu odlučivati o tome što želi odnosno na ETS, u tom slučaju imat ćemo dakle institucionalnu krizu. jer ništa se ne može na međunarodnoj razini ratificirati ukoliko ne budu e, pritom uzete u obzir i pravo Europskog parlamenta i to mora biti jasno svima i drugim institucijama, isto tako i zemljama članicama. Upravo zbog toga vi morate nastupiti i formulirati stvari jasnije no što ste to danas učinili ovdje pred nama. Hvala. Hvala e, e, i vama, gospođo predsjedavajuća, i zahvaljujem povjerenici na prezentaciji. Želim postaviti jedno pitanje vezano za klimatske ciljeve Europske unije do 2030. a u vezi sa Korsijom i na koji način će to utjecati na te ciljeve. Jer ja mislim, a to je također bila jedna deklaracija i rezolucija na COP24 da moramo biti ambiciozni što se tiče naših ciljeva za 2030. I sad sam tu pomalo i zabrinuta zato što u svjetlu činjenice da se Europska unija obvezala da će bez e, oslanjanja na međunarodne te kredite oslanjati na e, da će, da će uspjeti postići te ciljeve, kako sada u ovom kontekstu se e, mogu postići ti ciljevi ako se ne uzimaju u obzir ovakvi oblici trgovanja. I ovi neto ciljevi do 2020. koje si je postavio i kao su barem 40% niži od onoga što se zacrtala Europska unija i kako bi se sada to moglo ispuniti ako uzmemo u obzir da zapravo se na taj način potkopavaju naši ciljevi. Hvala, gospođa Da. Hvala imam jedno pitanje za gospođu povjerenicu. Radi se dakle o klimatskim promjenama. E, nizozemska ide i jonkre onoga što se kaže na europskoj razini. Svi sektori, poljoprivreda, pa i mali i srednji poduzetnici, imaju ogromne zadaće u, u tom smislu u borbi protiv e, klimatskih promjena i e, stalno postavljamo isto pitanje, dakle, e, sektor e, zrakoplovnog prometa, što će oni, dakle, učiniti po tom pitanju i što uopće moraju, morati učiniti. Tu treba razvijati situaciju, mi i ovdje, dakle, u parlamentu želimo da svi sektori daju ono što trebaju dati, da im se postave uvjeti, koji moramo postaviti. Međutim, uvjeti su doista veoma, veoma drastični jer e, ukoliko gledamo samo zrakoplovni promet, e, moramo paziti da i sve ostalo ima smisla, da isto tražimo i od drugih sektora, ali na taj način da ih ohrabrimo da ispune ciljeve. I sada, gospođa Majzner, hvala svima. E, Biću kratka kao posljednji govornik. Vi kažete da i kao nije tako ambiciozan kao imao i to nije neočekivano. Što možemo učiniti kako bismo ubrzali potaknuli i kao da bude ambiciozni kroz države članice, kroz sporazum o zračnom prometu ili na koji način? Moje pitanje drugo je, možemo li možda sa većim članstvom država e, članica u koje potpisuju te sporazume o zračnom prometu na neki način potaknuti druge države diljem svijeta da se priključe tom pokretu. I onda još jedno pitanje, jer u dokumentu inovacije imamo nekoliko stvari Imamo i planove za hibridne zrakoplove. Radi se u ovom slučaju samo o planovima. Ili da se električna energija koristi za pogon aviona dok rulaju. Hoće li se to uskoro naći na tržištu ili ne? Koliko će vremena biti potrebno da se to ostvari? I primjerice alge kao biogorivo za zračni promet i onda ne bi bilo ispuštanja. O tome se dosta razgovara, ali još ništa nije e, ostvareno. Imate li kakvih informacija o tome? I e, Mislim da evo samo jedan komentar sa jedinstvenim e, zračnim prometom, ono što zovemo Single European Sky, bila bi bolja situacija, ali to još nemamo. Da, eto, možda da samo sada odgovorite na ova pitanja. Unaprijed hvala. Hvala i na ovim komentarima i pitanjima. Kao prvo bilo je tu nekoliko pitanja o tehnologiji. Samo ću objasniti na samom početku da imamo nekoliko inicijativa koje su u tijeku, osim Sezara, gdje se zapravo radi o optimizaciji korištenja zračnog prostora i učinkovitijem upravljanju. Sada mnogo ulažemo u novu tehnologiju za čisto nebo, ali i kroz druge elemente i druge programe. Rolls-Royce u ovom momentu i njihovi partneri rade na razvoju hibridnog pogonskog sustava koji bi svakako e, doveo do jedne sasvim druge kvalitete u zračnom prometu. Naravno, to zahtjeva vrijeme. Rekli su da će do 2030. uspjeti to proizvesti, ako do toga dođe. Onda naravno možemo računati na novu generaciju zrakoplova koji će onda već biti u službi. Što se tiče ovih eh, malih zrakoplova, dronova, eh, dronovi, su već u e, zakonu spomenuti, u zakonskim propisima se govori da oni moraju imati nultu emisiju, isto to vrijedi i za leteće automobile. Možemo li to ubrzati? Da, možemo. A sa više sredstava, resursa. E, dakle, možemo se samo nadati da će prijedlog komisije za sljedeće financijsko razdoblje biti prihvaćeno što je moguće prije i da onda odmah možemo pokrenuti ove nove programe dakle u novom ovom financijskom razdoblju preko 60% svih ulaganja otpada na dekarbonizaciju i na promet, a to dakako obuhvaća i zračni promet. Nadam se, kao što sam već spomenula, da ćemo uspjeti razviti e, nova učinkovitija goriva E, guramo biogoriva u zračnom prometu, ali sve skupa uzevši to neće e, dovesti do nultih emisije do 2030. Znači morat ćemo e, smisliti nešto novo što će dati svoj doprinos ovom našem planu za nulte emisije do 2030. I zapravo trebala bi biti više ulaganja u inovacije u sektor prometa u financijskom razdoblju i nadam se da će i vijeće i parlament se složiti s nama da je to potrebno i onda će ove nove tehnologije se ostvariti još i prije. Što se tiče drugih opcija kako možemo riješiti problem zračnog prometa, postavljena su pitanja i o tim nametima e, i usporedbi sa drugim oblicima prometa. 3. prosinca ćemo na sastanku vijeća dati preliminarna izvješća o dakle cjelokupnoj analizi oporezivanja svih oblika prometa u svim državama članica i to će nam dati puno jasnije slike toga gdje se e, nalazi zračni promet u tom multimodalnom okolišu ta sveobuhvatna analizira po e, modalitetima, po državama članicama će vjerojatno biti gotova negdje u travnju ili ožujku sljedeće godine, ali mogu vam reći, e, dakle, taj preliminarni izvještaj koji već ima neke vrlo konkretne rezultate će već biti na raspolaganju. No ne mogu vam ništa reći o tome sada jer smo u konačnoj fazi finalizacije tog e, izvještaja. Nadam se da će nam to dati još neku jednu dodatnu mogućnost da e, imamo neke nastavne aktivnosti u zračnom prometu kroz neka druga sredstva. Što se pak tiče ovog dokumenta, možda sam dobila pogrešne informacije to prihvaćam kao mogućnost. Ja sam čula da su 31. listopada da ste dobili ovaj dokument i da ste svi dobili novu verziju ovog dokumenta. Dakle, dokumenta o kojem govorim. Činjenica jest da hoću ponovno naglasiti da ćete u ovom dokumentu vidjeti da smo mi e, tu iznijeli prijedlog da se zaštiti ETS unutar Europske unije tako da se ne može niti to pravno, pravnim putem osporavati, a to je još jedan element koji nam je bio u velikoj mjeri na umu kad smo predlagali da umjesto tih e, rezervi da se fokusiramo na razlike. Dakle, da ukažemo na te razlike i da onda na neki način ih pokušamo ukloniti. Dakle, mi želimo da ETS i Korsija da se na neki način uklope jedno drugo. Također želim reći da neovisno o tome što dogovorimo, to neće stupiti na snagu prije 2021. To nam daje dovoljno vremena da napravimo detaljnu analizu procjene učinka cijelog tog programa, cijele scheme. Jer u ovom momentu mi zapravo ne znamo što će biti odlučeno, ali možemo nastaviti pregovarati i nadamo se da ćemo u ožiku znati. Kad se to jednog dana usvoji, onda možemo napraviti procjenu učinka i onda naravno e, možemo vas izvijestiti o rezultatima vas i vijeće. Dakle, kako mi predviđamo da će se razvijati korsija. Dakle, to ste tražili od nas i mi ćemo to svakako učiniti. kad ste me pitali kako možete pomoći. Imamo osam mjesta u ICAO, 36 ukupno, osam je naših. Dakle, kako vi možete lobirati kod onih država koje nam se nisu odlučile priključiti? Možete, dakle, na taj način pomoći i možete nastaviti sa tim nastojanjima. I ja mislim da ako možemo postići da Indija u potpunosti sve prihvati, i na osnovu toga što oni sada govore kako su se obvezali na prihvaćanje ekološke agende. Nadam se da tu postoji određena nada i ako onda e, možemo također čuvati mjesto i Kini, ako se oni odluče da nam se priključe, možemo biti jako uspješni u tom našem pristupu. Ali, naravno, to još uvijek nije do kraja dogovoreno tako da moramo se nastaviti boriti, e, uvjeravati, intenzificirati raspravu i pregovore. I evo, opet naglašavam, nećemo prihvatiti ni na, ni kakav dogovor, to smo jasno naglasili, to i u Montrealu, svima to jasno naglašavamo. Moramo imati ambiciozan dogovor, kako bismo postigli konkretne rezultate. Ali ono što ja od vas tražim jest da tom globalnom dogovoru date šansu. Hvala što ste sudjelovali u našoj raspravi. Kao što vidite, to je veoma interesantno svima. I eh, nadam se da ćete dobiti jasnu poruku od našeg odbora što mi to želimo Želim vam puno sreće i još jednom hvala što ste nam se pridružili. Hvala vam na pitanjima i hvala vam na pozornosti. Znam da ćete pratiti iz dana u dan sve što radimo i svaki dan kada dođe do nekog rezultata ja ću svakako vas o tome izvijestiti. dear uh, Profesor Razi je već s nama, malo ćemo promijeniti e, dnevni red, e, svoja priopćenja i izvješća sa trijaloga ćemo nakon izlaganja profesora Razija izniti ako se slažete sa mnom. E, hvala vam. Imamo e, godišnju razmjenu mišljenja koje su dio dijaloga koje imamo sa izvršnim direktorom Europske agencije za lijekove, profesorom Guidom Razijem, koga pozdravljamo. Imat ćemo priliku da porazgovaramo o programu rada agencije za 2018. i sve te aktivnosti koje su isplanirane moraju se gledati u kontekstu političkih izazova i općenito konteksta koji rezultira, koji je rezultat odluke Ujedinjene kraljevine da napusti Europsku uniju, koja svakako ima važne implikacije i po EMA. U našoj razmjeni mišljenja danas prvo ću zamoliti profesora Razija da nam e, iznese svoju prezentaciju, onda ćete imati priliku da postavite pitanja i dakle u toj razmjeni mišljenja iznesete svoje primjedbe. Eto, gospodine Razi, dajem vam riječ. Hvala, e, gospođo predsjedavajuća. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, veliko me zadovoljstvo i čast e, što vam se mogu danas obratiti. Mislim da je ovo posljednji put e, što se obraćam ovom odboru u ovom sastavu, zato što sljedeće godine nas čekaju izbori. Tako da se nadam e, da kada se vratim ovdje sljedeće godine da ću ponovno vidjeti mnoga poznata lica. Ovo je onda na neki način oproštaj. Onda ću samo naglasiti što to zapravo EMA radi i to na onim područjima koji posebno zanimaju ovaj odbor i e, gdje, je, gdje ste vi nam zapravo pomogli da zaštitimo zdravlje ljudi i životinja. No, prvo, najvažnija tema to su naše pripreme za Brexit. Ono što nas zaista u najvećoj mjeri brine što se tiče Brexita je utjecaj na javno zdravstvo. Analizirali smo mogući učinak eh, po e, dostupnost lijekova i surađujemo sa e, imateljima e, odobrenja za stavljanje na tržištu gdje nas brine da bi odlazak Velike Britanije mogao utjecati na dostupnost tih lijekova. Imamo ovaj period od 21 mjeseca gdje će i dalje se u Velikoj Britaniji primjenjivati pravna stečevina Europske unije i na E, lijekove, ali dok se to ne potpiše, mi planiramo e, i dalje na osnovu pretpostavke da će imatelji odobrenja morati biti spremni da 30. ožujka 2019. za situaciju gdje više neće biti Britanija u Europskoj uniji. Po tim scenarijem imamo 31 lijek 19 e, za ljude, 12 za veterinarske svrhe, da bi moglo biti problema sa e, opskrbom nakon Brexita. Mi sad naravno radimo sa imateljima odobrenja kako bismo riješili sve te još nerješene probleme i naravno svi naši znanstveni odbori će e, razmatrati relevantne mjere za umanjivanje posljedica, uključujući i preporuke za moguće alternativne terapije na koje bi možda trebalo prebaciti pacijente po potrebi. Naravno, cijela mreža je spremna za e, odlazak e, Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Svi e, lijekovi za koje je Velika Britanija bila izvjestiteljica ili su izvjestiteljica u centraliziranim postupcima, postupcima su sada prebačeni na nove izvjestitelje i su izvjestitelje e, u 27 zemalja članica i plus Island i Norvešku. I sve su države članice pojačale svoje napore kao što se tiče kapaciteta, tako i e, mogućnosti. E, neke stvari u MMI dobro funkcioniraju, neke stvari ne. Ono što znamo sigurno je za pet mjeseci se agencija seli u Amsterdam i pripreme za e, ovu privremenu zgradu i za onu zgradu gdje ćemo se konačno smjestiti, sve to ide glatko. Što se tiče zadržavanja osoblja na dugoročnim ugovorima, e, slika je puno e, bolja nego što smo prvo zamišljali. To je kao prvo zbog toga što su što je osoblje E, dobilo različite mjere za e, podršku. To su i e, agencija i nizozemske vlasti poduzele. I također imamo pozitivni feedback od ovih koji su se već preselili. Znamo da ćemo ostati bez 125 zaposlenika na kratkoročnim ugovorima koji se ne mogu preseliti u Amsterdam. Ovo crveno područje je krizno područje. Dakle, kada broj osoblja uđe u tu zonu, više nećemo moći provoditi aktivnosti koje su od ključne važnosti za zaštitu javnog zdravstva i zdravlja životinja. No, e, nadamo se i uvjereni smo da nećemo do tamo doći. Također smo uvjereni da ćemo moći zamijeniti to osoblje novim talentiranim zaposlenicima, da će to biti lako Imali smo do sad već 5000 e, prijava za nova radna mjesta koja su otvorena i vidimo da smo i dalje atraktivan e, poslodavac. I ovo svjetlo plavo područje to je to su aktivnosti na zapošljavanju novih ljudi. Znači 2019. bit će prijelazna godina i nakon toga ćemo se polako posvetiti u tiranju puta za budućnost. Vidite da ćemo ostati bez mnogo iskusnih ljudi, ali da ćemo, odnosno da smo već zaposlili nove ljude koji imaju stručna znanja koje u ovom momentu nemamo. To znači da ćemo biti u potpunosti spremni se suočiti sa izazovima koje donosi budućnost. Taj strateški pristup se odražava i u našem planu zapošljavanja koji smo podnijeli tijelima zaduženim za proračun. Ulazimo dakle u jednu izazovnu fazu gdje ćemo se morati preseliti tokom nekoliko sljedećih mjeseci. Morat ćemo neke aktivnosti smanjiti tokom nekoliko tjedana i mjeseci, ali od travnja, ako stvari i budu išle po planu, ili najkasnije do lipnja, počet ćemo ponovno ubrzavati naše aktivnosti. Ne razmišljamo samo o Brexitu, to nije jedina stvar koja e, nas e, očiči, koje se bavimo, nego imamo cijeli niz uzbuljivih inicijativa koje će zaista možda dovesti do poboljšanja javnog zdravstva. Lijekovi za djecu primjerice, to je jedno važno pitanje vezano za javno zdravstvo koje je važno i za vas zakonski propisi o pedijatriji e, sada postoje već deset godina i oni su doveli do stvarne promjene u mentalitetu što se tiče potrebe da se proučava, e, utjecaj lijekova na djecu. Medicinske istraživanja povezana sa lijekovima za djecu nisu nešto čime se bavimo usput, nego standardna praksa. Od 2007 jedan od svakih četiri novih lijekova su lijekovi za djecu. Naravno, u nekim e, terapeutskim područjima nove indikacije za lijekove su doveli do pozitivnih e, promjena u načinu kako se djeca liječe, primjerice reumatologija, zarazne bolesti, a drugdje kao što je onkologija ili neonatologija uredba o pedijatrijskim ljekovima je bila manje učinkovita i sada poduzimamo korake kako bismo poboljšali tu situaciju na taj način što ćemo provesti ovaj pedijatrijski akcijski plan koji smo osmislili zajedno sa Europskom komisijom. I očekujemo da će tokom e, sljedećih dvije do tri godine ćemo vidjeti rezultate tih aktivnosti. Znam e, da postoji još jedna veoma važna tema koja vas brine, to je otpornost e, na e, mikrobe. I zaista e, vas uvjeravam da mi dijelimo vašu zabrinutost, tako da pozdravljamo vašu rezoluciju Jedno zdravlje, zato što se tu naglašava poruka da postoji hitna potreba da svi djelujemo zajedno, svi relevantni akteri u EU, ali i na globalnoj razini. No, situacija nije ružičasta. Što se tiče veterine, e, došlo je do malog pada potrošnje antibiotika e, za životinje u Europskoj uniji, no situacija e, se razlikuje od zemlje do zemlje, dakle vrlo heterogena slika, što se vidi i u našem godišnjem izvješću EZVAK koji se koji je prošlog mjeseca objavljen. Što se tiče ljudske humane medicine, i dalje je e, glavni razlog zašto antimikrobijalna otpornost raste, to je neprikladno propisivanje i pretjerano velika potrošnja antibiotika. Moram jasno reći, dakle moramo kao prvo odgoditi, razvijati i inovirati. Znači moramo odgoditi nastanak otpornosti do momenta dok ne budemo imali nove opcije, moramo razvijati nove antibiotike, no znamo da će se uvijek e, otpornost javljati i e, to će ovisiti o korištenju i to je pitanje vremena. I zbog toga moramo inovativno djelovati, moramo ulagati ogromna sredstva u nove terapeutske pristupe koji još ne postoje mada izgleda da su znanstvenici nešto pronašli. Naravno, mi sami ne možemo to učiniti, e, moraju se angažirati i moraju to financirati i kompanije i ulagači i politički akteri. Naravno, e, moramo pripremiti i e, te način da se kroz regulativu tekući i budući razvoj na neki način potvrde da se to omogući. Radimo sa našim partnerima u Japanu i SAD-u da vidimo područja gdje regulatori mogu e, naše potrebe za podacima e, na, neki način smanjiti kako bi se potakao razvoj novih antibiotika i već imamo e, neke smjernice za najbolje osmišljavanje kliničkih istraživanja za nove antibiotike. Naravno, ne radi se o tome da oni koji pronalaze nove lijekove da ne moraju dokazivati učinkovitost, nego radi se o tome da se sa drugim regijama dogovorimo koji dokazi su potrebni, tako da nemamo tri različita plana koji omogućuju razvoj tih lijekova. I konačno hoću ukazati da mi surađujemo sa EFSOM i sa ecdc om kako bismo prikupili i objavili znanstvene podatke za države članice koje će im omogućiti da e, provedu svoje nacionalne akcijske planove vezano za otpornost, e, antimikrobijalnu otpornost, jer tu je potrebno još dosta toga učiniti. Pristup lijekovima, to je također jedna od stvari koje se bavi ovaj odbor, e, borba da se pacijenti u EU da imaju univerzalnu E, jeftinu, učinkovitu, sigurnu, e, siguran pristup potrebnim inovativnim lijekovima koji su im potrebni. I EMA je pozdravila vašu rezoluciju iz ožujka 2017 zato što pristupačnost i dostupnost lijekova je dalje jedan od velikih problema koji zahtjeva da e, svi akteri budu uključeni, oni koji razvijaju nove lijekove, ulagači, oni koji plaćaju za njih liječnici i pacijenti. Daću vam primjer, imunoterapija za rak, takozvane CAR e, T e, stanice. Nedavno su odobreni prvi lijekovi kroz naš program Prime, znači prioritetni lijekovi to e, je revolucionarna genetska terapija koja može zaista radikalno promijeniti e, ishode za pacijente. No, e, radi se o radikalnom, moramo promijeniti na radikalan način naše razmišljanje i pristup razvoju, procjenjivanju i isporuci tih sustava pacijentima. Moramo dakle, ocijeniti e, te lijekove, imamo tu različite tehnologije, lijekove, diagnostiku, e, uređaje, aplikacije i moramo također prikupiti sve te podatke, analizirati ih. Dakle, to su podaci iz stvarnog svijeta koristeći možda i e, umjetnu inteligenciju. To znači da postoji hitna potreba da e, se pozabavimo na jedan heuristički način pristupom lijekovima i moramo na jedan novi način promišljati kakva će nam stručna znanja i metode biti potrebne tokom sljedećih pet godina. Cilj EME je naravno da e, osigura, to je veoma važno, da oni koji razvijaju nove lijekove shvate koji su ti regulatorni uvjeti tako da mogu generirati čvršće, pouzdanije podatke kako bi se u cijelom procesu donošenja odluka te odluke mogle bazirati na informacijama. Ne možemo dati te opće smjernice kako da se razvijaju klase novih lijekova lijekovi u budućnosti će zahtijevati e, pojedinačan pristup i e, tu će ulaziti se u e, neistražene teritorije. To vrijedi za one koji razvijaju nove lijekove. I te kompanije moraju s nama početi surađivati i početi s nama razgovarati o svojim planovima za razvoj lijekova, jer na taj način ćemo se pobrinuti da čvrstoća dokaza bude E, ugrađena u samo osmišljavanje tih kliničkih istraživanja. 67% tih kliničkih istraživanja nije uopće prikladno za tu svrhu, zato što su ta istraživanja loše osmišljena i ne može se postići cilj, željeni cilj. I e, znanstveni savjet nije jamstvo da će se dobiti odobrenje za stavljanje na tržište, jer to naravno ovisi o ishodu e, programa razvoja. Jer, naravno, čak i ako imate e, takav, e, takvu potvrdu od znanstveni, znanstvenu potvrdu, lijek često se pokazuje neučinkovitim ili nedovoljno sigurnim zato što samo istraživanje nije dobro osmišljeno. 76% e, kliničkih istraživanja, mada je dobro osmišljeno, može doći do neuspjeha, ali ipak e, e, manja je ta situacija nego kad imamo loše osmišljene loše osmišljena istraživanja. Naravno, vidimo da sve to ima veliku ulogu u zaštiti pacijenata i taj znanstveni, znanstvena potvrda, znanstveni savjet je ključni alat koji nam omogućuje suradnju e, sa HTA, znači procjenom e, zdravstvene tehnologije, tijelima koje to izdaju i na kraju kako bismo mogli nastaviti naš rad, mi moramo imati odgovarajuće vještine i stručna znanja kako bismo mogli držati korak sa znanstvenim i tehnološkim razvojem i to moramo uzeti u obzir na, nakon, u okviru ovog preuobličavanja naše agencije nakon preseljenja u Amsterdam. Mi također razvijamo našu strategiju za regulativu vezano za znanstvenu aktivnost e, i na osnovu toga ćemo E, osmišljavati daljne zakonske akte i naš cilj je da unutar naše regulatorne mreže e, na najbolji način držimo korak sa inovacijama koje svjetlosnom brzinom se odvijaju i da zbog toga svi državljani Europske unije imaju korist. I zahvaljujem vam se na e, na vašoj podršci. Gospođa Biljana Borzan je naša je osoba koja je zadužena za vezu i gospodin Matijas Grote koji je bio njezin prethodnik, gospodin Lavija i vi, gospođa Valean. I također želim zahvaliti Antoni Borgu i Bjernu Lemeru koji zastupaju u našem upravnom odboru parlament. Hvala profesore Razi na prezentaciji. Naravno sljedeći govornik bit će kontakt osoba za EMU, gospođu Borzan. Izvolite, gospođo Borzan. Hvala gospođo predsjedavajuća. Dragi profesore Razi, dobrodošli. Mislim da mm, govorim u ime svih kada kažem da se svi nadamo da preseljenje agencije će biti maksimalno efikasno i bešavno. Rad EME krucijalan je za, održ, za zadržavanje visoke razine zdravstvene zaštite europskih građana i veliki politički događaj poput Brexita svejedno ne smije utjecati na ostvarenje misije agencije. U tom smislu možete li nam nešto više reći o e, utjecaju na određene aktivnosti zbog preseljenja? O tome ste govorili, dakle o toj mogućnosti, uoči preseljenja, pa me zanima jesu li do sada neke aktivnosti skinute s liste prioriteta. Kolegice Konečna, Karembah i Pedicini i ja poslali smo pitanje za, dakle usmeno e, pitanje za usmeni odgovor nedavno komisiji o e, sposobnosti agencije da funkcionira tijekom faze preseljenja. Konkretno, izrazili smo bojazni da EMA ne dobiva do, e, da neće dobiti dovoljno e, e, zaposlenika vezano uz određene aktivnosti i vezano uz sposobnost agencije da implementira sadašnju zakonodavstvo i buduće. Pitamo se isto tako koje mjere komisija oduzima da bi riješila problem e, nedovoljnog broja zaposlenika u okviru uprave i hoće li komisija nastaviti e, raditi punim kapacitetom nakon e, preseljenja. Povjerenik Andrew Kajtis je odgovorio da u okviru 2000 proračunskog postupka 2019. godine EMA je dobila 40 novih radnih mjesta e, na određeno vrijeme. Komisija je analizirala e, zahtjev i i da nema dovoljno dokumentarnih dokaza koji bi poduprli ovakvo povećanje, čak i tijekom prijelaznog razdoblja, uzimajući u obzir relativnu veličinu agencije, treba reći da bilo kakav zahtjev za povećanje broja zaposlenika treba biti obrazloženo e, tijekom e, proračunskog postupka. Budući da smo svi svjesni izazova s kojima se suočava agencija zbog preseljenja i i jasno nam je da se time vrši dodatni pritisak na njene e, resurse. Stoga nas je iznenadilo da agencija neće dodatno, dovoljno obrazložiti zahtjeve za dodatnim zaposlenicima. Dakle, takav odgovor sam iznenadio. Možete li nam dati više e, informacija o tom stanju? Europski ombudsman nedavno je pokrenuo istragu vezanu uz aranžmane EME za kontakt s eh, osobama eh, koje razvijaju nove lijekove prije davanja odobrenja za stavljanje na tržište. Dakle, radi se o eh, aktivnostima koje prethode podnošenju zahtjeva, uključujući regulatorno i znanstveno savjetovanje. Profesore Razi, u uvodu ste spomenuli da znanstveno savjetovanje je koristan alat koji može pomoći tvrtkama koje razvijaju nove lijekove da imaju najrecentnije znanstvene podatke i da njihovi razvojni planovi ne propadnu zbog e, manjka razumijevanja zakonodavnih, odnosno regulatornih zahtjeva ili zbog loše osmišljenih kliničkih ispitivanja. Također ste rekli da znanstveno savjetovanje nije e, jamstvo da će netko dobiti e, odobrenje za stavljanje u promet. Kakva su vaša očekivanja od inicijative ombudsmana. Na kraju bih htjela zahvaliti profesoru e, Lemeu koji je danas ovdje s nama. On e, zastupa parlament u EMI. Čini to već e, proteklih 12 godina. Dakle, on je naš predstavnik u upravnom odboru. I na kraju hvala svima što ste danas došli i želim vam vam svima, dakle i agenciji, sve najbolje u nadolazećim mjesecima. Hvala. Hvala, gospođo Borzan. Sada otvaram raspravu. Nekoliko javljanja za riječ već imamo. Prvi je gospodin Pedicini. <clears throat> Grazie, presidente. Hvala, gospođo predsjedeća, i hvala, gospodine direktore, što ste bili danas s nama. Ja bih se vratio na ovu ružnu priču premještanja agencije u Amsterdam, umjesto u Milano, nakon Brexita. Zašto? Se sada vraćam na to. Prošlo je već dosta vremena i svjesni smo nekih stvari. Pratili smo razvoj situacije čitavog procesa i jasnije nam je do velike mjere ono što se na početku činilo kao još jedna buna populista. Ali očito su brige bile opravdane, realne. Radi se o zdravlju milijuna i milijuna europskih građana. I sada pitam, što se operativnog kontinuiteta tiče, to je najvažniji element i kao takav je označen e, prilikom odluke za premještanje. Međutim, je li istina da će se preseljenjem u Amsterdam to do jedne određene mjere u nekim aspektima u potpunosti e, obustaviti? Da će se raditi o lijekovima protiv raka, da će se raditi konkretno o trudnoćama i o sličnim aspektima. I je li istina da se nadležna nizozemska tijela nisu podvrgnula dakle, tromjesečnim provjerama, čime su doveli u rizik e, operativni kontinuitet u ovim i u drugim područjima? najvjerojatnije to sve neće biti dovoljno. Obzirom e, na veoma, veoma važnu ulogu koju EMA igra na ovima i na nekim drugim područjima. I sad vas pitam, zbog čega ste dakle, bez obzira na sve te rizike koji su sada postali jasni, dopustili da se oni uopće kandidiraju? i zbog čega niste dakle inzistirali na tome da se kandidatura e, e, dopuni. I sad se ja pitam, dakle tko su ti e, nizozemci? Ne žele biti provjeravani, ali žele provjerati druge i zapravo na taj način izlaže riziku zdravlje milijuna i milijuna europskih građana. Zemlja koja je zapravo jedan od prvih e, poreznih rajeva u Europskoj uniji. Sada se predstavlja kao neki gigant europske pravde u ovoj situaciji i u svakom slučaju nije e, nizozemska ta koja će tužiti Italiju po ovom pitanju, već biti upravo obrnuto. Gospođa Šarberg. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja sam iz Nizozemske i u mi u Amsterdamu smo doista oduševljeni što se Ema seli kod nas. Zapravo više sveučilišta i drugih organizacija koji su uključeni su rekli da je potrebno da EMA profunkcionira što je prije moguće. Kad je riječ o zaposlenicima, mi gledamo je li moguće početi s radovima i zapravo ponekad se moramo okrenuti e, k vama da bismo našli zaposlenike. Dakle, naš stav je pozitivan. E, kolega Lavija mi je prošli tjedan kada smo razgovarali e, mi je rekao da trebamo osigurati da dovoljan broj ljudi i drago mi je da je on to rekao. Međutim, međutim lijekovi su zapravo u centru pažnje. U zemskoj postoje dovoljno lijekova, ali ponekad su preskupi i ponekad dioničari ne žele, mislim, oni su zapravo usredotočeni na, na dobit i ja mislim da se zapravo ne bi trebalo raditi o tome, ne radi se o profitu putem e, lijekova. Trebamo vidjeti kako postići da kvalitetni i dobri lijekovi dođu E, do pacijenata. Prošli tjedan smo usvojili kvalitetnu rezoluciju u Strasburu, govorili smo o jednoj bolesti. Jedan od mojih rođaka je imao tu bolest, o, dakle boreliozu. I sasvim sigurno ne bismo ne bi trebali e, dioničari definirati prioritete, već mi političari. Hvala. Okay, thank you very much. Is any other Hvala. Ima li još javljanja za riječ? Ako nema, onda molim komisiju za komentar ako želi. Ne. profesor Björn Lema, on je predstavnik parlamenta u upravnom odboru EME. E. Gospođa Borzan ga je pohvalila, jednako kao i e, ravnatelj Razi. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Već je gospodin Razi spomenuo nešto što je jako važno. Radi se o tome da je EMA da se seli iduće godine u Amsterdam. Nema sumnje da gospodin Razi i njegov tim su odlično odradili posao u smislu nošenja sa predviđenim poteškoćama tijekom preseljenja. Istovremeno radi na sigurnosti lijekova i terapija. Osim preseljenja, jedan jedna od drugih najvažnijih stvari, o čemu je govorio gospodin Razi, je gubitak zaposlenika. Otprilike 20% ljudi se neće preseliti u Amsterdam. Ali ja sam uvjeren da gospodin Razi i njegov tim će riješiti taj veliki problem. I na kraju dopustite mi da, da kažem nešto kao znanstvenik i kao homopolitikus. Prema mome viđenju, Brexit je najnepotrebnija odluka unutar, donesena unutar Europske unije. Trošak preseljenja EME nije samo ogroman. Ono što je još važnije, politička odluka je zapravo katastrofa za Europu i za izazove ovog stoljeća. EMA je dobar primjer toga. Agencija će izgubiti E, puno visoko kvalificiranih stručnjaka i nama će nedostajati njihov doprinos u EMI. I na kraju, nedostajat će nam suradnja između britanskih kolega i europljena u fundamentalnoj znanosti, u kliničkoj znanosti i u epidemiološkim studijama. I taj nedostatak, gubitak koordinacije između e, Ujedinjene kraljevine i Europe doista se, će se osjećati jako u EMI. I na kraju bih htio reći da se nadam i uvjeren sam da gospodin Razi i njegov tim će također se dobro nositi s tim velikim problemom, ali to je također problem znanosti. Brexit je problem znanosti i morao sam to reći onako iz srca. Hvala. Hvala. Jako lijepo ste to rekli da je Brexit isto tako problematičan i u znanstvenom smislu. Mi smo to svjesni, toga svjesni, to smo uvrstili u našu rezoluciju i istaknuli smo da će tu biti dosta poteškoća. Gospodine Razi, izvolite, molim vas odgovorite na komentare koje ste iznijeli, koje ste čuli. Hvala gospođo predsjedavajuća. Na početku ću odgovoriti na pitanje koje je postavila gospođa Borzan. Postavili ste pitanje o tome kako definirati prioritete i koji je naš pristup. Kao što sam objasnio u grafičkom prikazu, u crvenom smo označili sve aktivnosti koje se odnose na proizvode, na proces odobravanja i na e, farmakovigilanciju, znači sigurnost. I zapravo ostavili smo naglasak na temeljne aktivnosti u okviru procesa davanja odobrenja. S obzirom na stanje resursa, morali smo zastati s pripremom za novo zakonodavstvo, a dosta je toga novoga. Radi se o zakonodavstvu u području veterinarstva, medicinskih proizvoda i zaštite osobnih podataka. Kad riječ o ova tri sektora, nigdje nismo dobili dodatne resurse kad je riječ o zaštiti osobnih podataka i o medicinskim proizvodima nemamo niti kapacitet, niti niti stručnost, odnosno ekspertizu. I mi smo propustili priliku savršeno objasniti zašto nam je potrebna ta ekspertiza. Mi smo sada pojasnili stvari, u konstantno smo u kontaktu s komisijom. E, oni sada razumiju otkuda ta naša očajnička potreba za resursima. I ne radi se samo o bilo kojim ljudskim potencijalima, već onima koji nam doista trebaju. Kad je riječ o ugovorima, 40 novih ugovora na određeno vrijeme, Mislim da je podloga za to dosta jasna. Znam da imam potporu parlamenta. Mi radimo i s dijelom komisije. Očekujemo da će komisija uspjeti uvjeriti vijeće da i objasniti da se mi, mi zapravo ne cjenkamo s e, brojem tih ugovornih zaposlenika i da ćemo smanjiti broj ovih temporary uh, agents, uh, mi zapravo uh, imamo tri godine za neutralizaciju. Dakle, naš ukupan broj zaposlenika će se zapravo ukupno smanjiti. Smanjujemo gubitak u prijelaznom razdoblju i to je dio strategije koju sam pokušao iznijeti u prezentaciji. A zapravo je to odgovor na pitanje što nam nosi budućnost. a ono što nam nosi budućnost neće nužno rješavati stručni ljudi e, koji imamo danas. E, preseljenje nije samo katastrofa samo po sebi, e, već se radi o tome da će nam trebati dodatnih 5 do 10 godina da ponovno dobijemo resurse koje su nam potrebni. Dakle, radi se praktički o pravom space shuttle znanja. Mi želimo biti sigurni da smo spremni za novi val zakonodavstva, a on, dakle i znanost i tehnologija napreduju eh, svjetlosnom brzinom i nama su potrebni odgovarajući ljudi, a ne naprosto banalno zamjenjivati ljude koji nedostaju i nadam se da će taj naš racionalni pristup naići na potporu. Ne znam jesam u potpuno odgovorio na vaše pitanje, ali rado ću dodatno elaborirati. Kad je riječ o ombudsmanu, da, mi pozdravljamo tu inicijativu jer nam to omogućuje da dodatno pojasnimo neke stvari. Već sam u prezentaciji iznio neke ključne elemente. Htio bih e, razjasniti neke zablude. Mi ne, s njima ne analiziramo podatke. Mi ne gledamo podatke i govorimo im, ne govorim o ombudsmanu, već e, neki ljudi koji kritiziraju ombudsmana kritiziraju tu dozu zabrinutosti i e, mislim da ovo možda zadnji, zadnja prilika da riješimo te zablude. Dakle, mi analiziramo razvojni plan, mi s njima utvrđujemo e, koji je razvojni plan najbolji da se postignu rezultati pod pretpostavkom da e, studija nije već obavljena, već e, da će da će statistički elementi, klinički dokazi ili što već je potrebno za određenu studiju. Znači, ako oni zadovolje te kriterije, možda će dobiti odobrenje. I to možda godina, god, eh, više godina nakon tog kontakta. Dakle, tu nema sukoba interesa. Mi želimo određeni kontinuitet kako bismo ostvarili e, konsistentno rješavanje problema, ali proces odobravanja je potpuno e, odvojen, drugačiji od e, savjetovanja, koji osim toga počiva na dobrovoljnoj osnovi, tako da tu, mm, to je tek prilika, ne i obveza. Ono što je još važnije, pacijenti koji sudjeluju, e, koji sudjeluju u ispitivanjima e, koja nisu adekvatna, to je rizično, a osim toga i sramotno i šteta je da propadnu. Dakle, tu je, tu je pitanje učinkovitosti. Ako žele bolje rezultate, kraću studiju, mislim da je dobro da koriste e, naše resurse. To je dobro to je uspjeh i za investitora i za nas i za pacijente. Htio bih samo dodati još jedan podatak koji nisam stigao spomenuti. 30% eh, dizajniranih studija koje dolaze u naš program nakon kontakta s nama Dakle, u 30% slučajeva oni odustanu od projekta jer shvate da to ne vodi nikamo ili mi eh, izrazimo svoje dvojbe i našu zabrinutost vezanu uz pacijente. Dakle, cilj je bolji, da imamo bolje podatke, sigurne podatke i e, učinkovit okoliš. Ali to je nešto što ćemo sasvim sigurno reći i e, tijekom e, istrage ombudsmana. Doktor Pedicini mi je, postavio, mi je postavio određena pitanja. Neka su pitanja upućena komisiji pa nema odgovoriti na, ti, na ta pitanja. Kad je riječ o našoj agenciji, naš proces utvrđivanja prioriteta je po mom mišljenju dobar. Mislim da je čvrst i mislim da se ograničava na, izrav, na ono što je u izravnom um, interesu javnog uh, zdravlja i mi ne prelazimo tu granicu. Mi vrlo strogo pratimo taj proces stalno e, vršimo pritisak na nizozemske vlasti. Za sada nismo dobili signale da će biti nekih većih problema. Određivanje prioriteta s naše strane vezano je više, najviše e, uz gubitak zaposlenika nego uz e, dodatne zadatke. Dakle, to je zbog preseljenja. Dakle, institucionalno govoreći neću dodatno ništa komentirati, ja sam talijan pa imam dva razloga e, da o tome ništa ne kažem, ali mislim da institucionalno gledajući ono što je definirano kao prioritet je tako utvrđeno zbog gubitka zaposlenika i zbog poteškoća u preseljenju određenih zaposlenika. Ispričavam se ako ću krivo e, izgovoriti vaše ime, gospođa Šrede Pirik. Ispričavam se ako sam pogrešno vam izgovorio ime. I mi smo zabrinuti kao i vi zbog cijena. To je jedna od glavnih naših bojazni u posljednjih tri ili četiri godine mi znamo da ćemo možda doći u poziciju da ćemo dati odobrenje za lijekove koje se nitko ne može priuštiti. Mi naravno moramo se time pozabaviti, međutim moramo pokušati e, ostvariti nedjelotvornije okruženje koje će, ko će olakšati onima koji vode pregovore da ispregovaraju i da sugeriraju bolje cijene jer razvoj jer će razvoj se ostvarivati u djelotvornim okruženju. Isto tako pokušavamo osigurati eh, najbolje dokaze tijelima, HDA tijelima, kako bismo im olakšali utvrđivanje, otkrivanje dodane vrijednosti eh, svih inovativnih novih prijedloga. Ono što je teško razumjeti, e, koja je klinička, a koja je univerzalna dodana vrijednost, jer znamo da određeni terapeutski pristup može promijeniti vrijednost u različen, različitom e, okruženju, ali klinička dodana vrijednost je univerzalna dodana vrijednost. Mi pokušavamo olakšati ocjenjivanje e, toga i radimo zajednički dakle, s njima i nadamo se da ćemo dodatno pojednostaviti tu e, suradnju e, u okviru novog prijedloga za HDA. To je maksimum koji možemo napraviti u ovom trenutku. Kao što sam već rekao, kad je riječ o znanstvenom savjetovanju, ako e, HDA tijelo sjedi pored nas, oni znaju što mogu pitati, a što ne. I to je taj komparativni aspekt i to će biti ogromno poboljšanje koje je dobro za pacijenta, za one koji plaćaju, a isto tako i za kompanije koje znaju točno što trebaju napraviti proizvesti u startu. Dakle, nemaju izlika, ne mogu e, naći izliku da to nisu napravili kad su tu informaciju dobili unaprijed. Kad je riječ o boreliozi i studijama vezanim uz tu bolest, mislim da je dobro da se vrši, e, e, vrše javna istraživanja kada ne postoji interes u industriji za time novi obzor Europa. Dakle, taj program će e, posjedovati e, puno sredstava e, za istraživanje, uključujući i za istraživanje zaraznih bolesti. Možda će tu EMA imati određenu ulogu i za nas je mogućnost da imamo financijske resurse Znači, e, to je bila prepreka, nedostatak financijskih resursa, sada te prepreke više nema i pokušat ćemo usmjeriti e, e, javna istraživanja prema medicinskim potrebama. Hvala doktoru Lemeru na ljubaznim riječima. Drago mi je da ste uvjereni da, da ćemo uspjeti. <laughs> Ja nisam 100% siguran u tome, ali težit ćemo tome i hvala vam puno i na potpori i na savjetima koje ste nam e, dali u okviru upravnog odbora ove godine. Hvala. Hvala, doktore Razi. Puno sreće agenciji i nadam se da ćete e, doći iduće godine na ovu raspravu. Dakle, hvala vam. sada želim najaviti nekoliko stvari. Prije posljednje točke dnevnog reda. Kao prvo, održavanje radionice o mozgu i novim pristupima e, bolestima mozga radna skupina za zdravstvo unutar našeg odbora organizira to. Supresjetelji biti će gospodin Peterle i gospođa Kabezolu. Radionica će se održati u srijedu, 21. studenog, od 10 sati. Svakako dođite. što se posljednjeg trijaloga e, tiče, u kojem je sudjelovao i naš odbor. Spomenut ću konkretno sljedeće. Imali smo posljednji informalni trijalog o CO2 u e, kontekstu automobila. Dakle, tu smo imali raspravu o amandmanima, kako s jedne, tako i s druge strane. Što se tiče manje političkih pitanja, e, e, delegiranje ovlasti na šest godina, rabljeni automobili, čitav dakle niz uvodnih izjava i slično o reciklaži. Imamo kompromis. Što se tiče nekih drugih uređaja, imamo dakle područje primjene uredbe, imamo delegirane provjere i slično. Tu treba još na tehničkoj razini raspraviti o dodatnom dijelu teksta u okviru idućeg tijeloga. Što se tiče ovih najintenzivnije političkih pitanja, a to su između ostalog dakle ciljevi e, za nultu stopu emisije, derogacije, analiza životnog ciklusa, inovacije i još čitav niz drugih aspekata su zakonodavci e, moraju izmijeniti mandat ukoliko želimo formulirati kompromis i postići napredak na trećem trijalogu koji se predviđa za vremensko razdoblje od 4. E, e, prosinca nadalje. Što se tiče samih izvješća, prvi trijalog, tu je došlo do razmjene stajališta. Mi smo predstavili vlastite stajališta. Moj prijedlog komisije. Rasprave su pokazale da su zakonodavci uglavnom slijede sličan pristup po čitom nizu tema. Osim uglavnom u vidu članka 3, a to se tiče komitoloških odredbi. Zbog toga su se parlament i vijeće složili da će delegirati gotovo sva ta pitanja i staviti ih dakle na daljnju raspravu na stručnoj razini. to ćemo sve još pomnije stručno proučiti i e, uključiti u raspravu na jednom od sljedećih trijaloga u budućnosti. Nemamo još konkretan datum. I e, posljednja točka dnevnog reda današnjeg sastanka. Biće rasprava o dakle, prijedlogu rezolucije u odnosu na prigovor slijedom pravila 106. Radi se o natrijevom dikromatu i određenim e, tipovima korištenja. Ne znam jesam li dobro izgovorila ime ovog spoja. Siguran sam da ima vas koji možete i bolje. Imam tu gospodina Eichhauta, gospodina Portera i gospodina Federlea Mislim da oni su suizvjestitelji, a gospodin Eichhout će govoriti u ime svih njih. Izvolite, predam vam riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice, i zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Karen, hvala. Nadam se da oni na koji način naznačuje važnost ove teme, jer se radi o kemijskoj tvari koja, nam je poznata vjerojatno iz filma Erin Broković. U tom smislu svi znate o kojoj je substanci riječ. Procedura je također protekla na pomalo čudan način i mislim da su to najvažnije pitanja koje moram postaviti komisiji. No, Ukoliko sagledam sve informacije koje su na raspolaganju, ukoliko pročitate između ostalog i, i, mišljenja, socioekonomska analiza, analiza rizika, e, čini se da je stvar veoma jasna. Međutim, e, prijedlog komisije ne zvuči baš tako i tu smo s gospodinom Pocijem i gospodinom Federalom dakle, uložili prigovor na tu odluku. Ukoliko, dakle, pogledate procjenu rizika koji je sastavio relevantni odbor, veoma je jasno da ne, ne postoji mogućnost da se odredi e, razina neučinkovitosti e, te tvari, koje je visoko kancerogena i bilo kakva izloženost može imati značajan učinak. Dakle, tu vrijednost ne možemo odrediti. I e, tu imamo veoma jasan zaključak. Ukoliko je to tako, ukoliko je tu razinu nemoguće odrediti, onda treba vidjeti postoje li alternative koje mogu biti ponuđene i što bi mogle biti e, socioekonomske posljedice ukoliko ih nema. Međutim, je u tome da mi svi znamo da alternative postoje. Znači, ne smije doći do davanja ovlaštenja. Rič je u tom smislu veoma, veoma jasan. Nažalost, komisija i dalje predlaže da se da, da se omogući ovlaštenje, a argument bi vjerojatno bio u okviru formalne procedure, kad je to sve obavljeno, nije bilo poznatih alternativa u tom trenutku. Znači, pokušat će se skrivati iz ovih proceduralnih argumenata. Mislim da je to veoma važan aspekt, jer svi znamo da EKA ima ulogu. Oni procjenjuju rizik, a nakon toga i komisija ima ulogu. Komisija mora upravljati rizikom i donosi odluku. Čak i, ukoliko EKA, a mi znamo dakle, da su se oni bavili tom temom, ukoliko su dakle zaključili da kvaliteta rada nije baš bila dobra, da kvaliteta traženja nije bila dobra i da postoje određeni problemi. No bez obzira na to, oni su E, procijenili situaciju, tražili su konzultacije u odnosu na eventualno postojeće alternative i rekli su nitko nije javio ništa, ergo alternativa ni nema. Eto je, manje više to učinilo. A nakon toga je, dakle, komisiji postalo jasno da postoje alternative. I e, komisija je rekla, ukoliko čitamo, dakle, samo što nam e, kada i ne učinimo ništa povrh toga, što će nam onda komisija? Ona zapravo samo možemo, možemo baciti štabilj na sve i e, obaviti sve po toj istoj špranci. Međutim, oni su uvijek rekli, a ne, oni vrše procjenu rizika, a mi smo upravljači tim istim rizikom. I dakle, to je bio njihov zaključak. I sada su stvari vrlo jednostavne za komisiju. Slažete li se da natrijev dikromat e, predstavlja takozvanu no threshold tvar, dakle bespražnu tvar. Ukoliko je tako, onda je jasno nema autorizacija ukoliko postoje alternative. Slažete li se sada, obzirom na najrecentnije podatke na raspolaganje, da postoji čitav niz alternativa? I ukoliko je tako, zašto još uvijek izdajete autorizacije i na taj način zapravo kršite osnovne vrijednosti riča? Molim da se ne skrivate iza proceduralnih argumenata. Jer se tu radi o političkom aspektu u smislu formuliranja konkretnog prijedloga koje mora biti formuliran na temelju čvrstih pravila. Nema daljih autorizacija ukoliko se na raspolaganju, raspolaganju alternative. Upravo zato mi ulažemo prigovor i očekujemo da će većina na ovom odboru učiniti isto što i mi. Parlament u tom smislu treba dati jasnu e, i izjavu prije no što zemlje članice odluče o tome i nakon toga, dakle, jasno da će vijeće. Mi bismo zato pitanje postavili na mini plenarnoj kako bi parlament obavio svoju domaću zadaću prije no što na razini odbora Rič vijeće donese odluku. Ali molim vas, ovo je jednostavno. Ne smijemo se skrivati iza proceduralnih argumenata. Radi se o karcinogenoj tvari gdje nije moguće otvoriti prag a postoje alternative. Tu su pravila jasna. Nema autorizacija. I ne smije ih se izdavati. Mislim da komisija polako pristiže u sobu. Ja sam govorio malo duže. Smatram da su spremni odgovoriti na moje primjedbe. Hvala, u ovom trenutku bih zapravo trebala pozvati i izvjetitelju u sjeni da kažu što misle o tome. Gospodin Bušoji je proslijedio je svoje mišljenje. Nažalost, kasnije mu je let, pa nije mogao biti tu. On je želio otvoriti još neka pitanja u odnosu na sam prigovor. Radi se o prepakiranju, dakle, natrijevog dikromata kao srebro i isto tako s nekim drugim specifikacijama u skladu s člankom 62 relevantne uredbe. Bez obzira na činjenicu da članci 55, 54, 65 i 64 jasno kaže da podnositelj molbe mora dakle ponuditi alternative kako bi ARAC mogao proučiti o čemu se radi, a prostorni mobil to nije učinio s druge strane. Dakle, komisija je preporučila autorizaciju po određenim uvjetima, a to su mjere upravljanja rizikom i isto tako operativni uvjeti postoje određene kompanije koje proizvode tekstilne proizvode i koriste određene politike gdje se ne koristi krom, e, između ostalog ni na modnom tržištu, što znači da koriste kolorante e, koji su dobiveni drugim procesima koji su sigurniji. Da rekavši to, i izvjestitelj se ni kaže da ni ne podupire ni ne odbija e, prigovor, već traži dalju dokumentaciju kako bi slika postala jasnija, pro i kontra. Eto, toliko od njega. Dakle, to je gospodin Bušoj. To je njegovo mišljenje o prigovoru. idem direktno, gospođo Katnbach, želite li vi što reći? Da, samo još jedna dodatna rečenica, obzirom na sve ovo, mi u potpunosti podupiremo sve što je rečeno. Hvala. A sada komisija. Iz grota imamo gospodina Karla Petinelija. Izvolite, imate riječ da čujemo što možete reći o ovim pitanjima koje su otvorili izvjestitelji. Hvala, e, gospođo predsjedajuće. Kao prvo da kažem, ja nisam gospodin e, e, Karla Petinelli, ja sam Mihail Fündorf, voditelj relevantne jedinice u DigiGrad. Oprostite, oprostite. Proslijedili su mi te podatke od strane komisije, ali hvala vam mnogo i dobrodošli. Vaša je informacija točna, međutim mi smo očekivali da će ova točka dnevnog reda doći nared tek nešto kasnije. Tako da vam se, ja sad obraćam u ime vlastog voditelja e, jedinice Petinelija. Kao prvo da predstavim širi kontekst. Sjećate se riče revizije iz ožujka 2018. i razgovarali smo o tome i u okviru ovog odbora tu smo podcrtali, dakle, proces autorizacije okviru Riča, upravo je to ono o čemu danas razgovaramo, valja dodatno poboljšati kako bismo naglasili dakle važnost sigurnih i prikladnih alternativa koje bi poslužila dakle kao zamjene za ove najopasnije tvari koje izazivaju veliku zabrinutost konkretno predložili smo dakle da Exxon dakle predloži nešto u tom smislu. Dionici su također podvukli da treba bolje koristiti podatke o postojećim alternativama koje se dobiju kroz procese javnih konzultacija. Komisija je e, EKU, Rusku agenciju za kemikalije, dakle, angažirala skupa s dionicima i drugim akterima na danjem razvoju akcija i konkretnih mjera koje će biti primenjene. Imamo dakle nacrt prijedloga rezolucije, tu se, e, prijedlog rezolucije, tu se dakle on govori o, određenim nedostacima i e, čitav niz drugih e, činjenica. Dakle, imamo tu i Lariju Americano. Što se tiče ceaka može se reći dakle, da komisija nije uzela u obzir e, postojeće podatke o postojećim alternativama i e, tu imamo čitav niz drugih aktera koji su bili uključeni u cijelu tu situaciju. Zbog toga ovaj prigovor vidimo na čemu se e, temelji. U svakom slučaju komisija može odbiti dakle ovu tvrdnju za razliku od onoga što imamo dakle u prijevodu CEAK je potvrdio kako tehničku tako i ekonomsku provedivost ovih alternativa i to ne samo u kolokesu nego isto tako i u Lariju predmetu e, o kojem je riječ upravo danas na temelju dakle dokaza koji su podastrile kako jedna tako i druga kompanija, to je tijelo provelo analize. Bez obzira na određenu neizvjesnost, zaključak je bio da alternative nisu moguće podnosteljima molbe i u jednom i drugom smislu CERT predlaže dakle revizijski rok od sedam godina. Komisija je e, procijenila te zaključke i pripremila prijedlog odluke. Zatim je došlo do rasprave sa zemljama članicama i s odborom Rič. Naročito je tu akcent bio na ovoj novom zaključku da alternative nisu tehnički provedive ni podnositelju molbe, isto tako ni e, mušterijama, to je s potrošačima. E, nemamo apsolutno nikakav razlog da sumnjamo u taj zaključak bez obzira na to imamo dakle neizvjesnosti koje su identificirane i to ima određene ramifikacije između ostalog da se skrati period autorizacije sa 7 na 4 godine. Tu odluku povećala je kvalificirana većina u odboru Rič i u tom trenutku stvar još nije bila došla do Europskog parlamenta što se tiče o dva predmeta koji su zapravo u svom meritumu slični, komisija smatra da treba primijeniti dosljednu metodu u odnosu na sve pojedine aspekte, u odnosu na uvjete, kako jednog i drugog predmeta i da trebamo dati dakle, određen, određene potice između ostalog i kraćim revizijskim rokovima. Upravo zbog toga u predmetu Ilario Americano predlažemo da to bude četiri godine, ne više od toga. Komisija je u potpunosti ispoštovala ovlasti koje pripadaju prema uredbi Rič. Hvala. Hvala. To je bilo to što se rasprave tiče, vidim da gospodin Eichhout još želi nešto pridodati. Ne? U redu, onda to je bilo to što se ove rasprave tiče, a sada ćemo e, glasati, sutra ćemo glasati ujutro o ovom prigovoru i kao što smo spomenuli na plenoj, na plenoj zasjednji, zasednje to će vjerojatno biti 2. E, prosinca. Hvala vam svima na sudjelovanju i vidimo se sutra ujutro. Hvala i želim vam svima ugodnu večer.